poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Time je glasanje zatvoreno. Ovo je usvojeno. Drage kolegice i kolege, zapisnik ove sjednice e, staće na raspolaganju do sljedeće